Ladies and Dame i gospodo, molimo vas, zauzmite svoja mjesta. Dobro jutro. Počinjemo ovaj naš sastanak pod odbora za sigurnost, zaštitu i obranu. Samo da vas podsjetim da kao i obično se može ovaj sastanak pratiti i preko interneta i da imamo prijevod e, na jezike zastupnika koji su stalni članovi našeg odbora. I počinjemo onda kao prvo s e, usvajanjem današnjeg dnevnog reda. Budući da nema nikakvih primjedbi, zaključujem da se dnevni red usvaja. Imamo cijeli niz e, zapisnika vezanih za naše portfelje. Ispričavam se e, zbog toga što smo veoma kasno dostavili zapisnike od 21. i 22. rujna 2015. Nekako je nekako smo to previdjeli u svom postupku i ja sam zaista prošla kroz taj zapisnik i u tom zapisniku nema ništa posebno. Znači naprosto radili se o jednoj administrativnoj omašci i ispričavam se zbog toga. Još imamo tri zapisnika koji su u današnjoj dokumentaciji. Radi se o 25. siječnju ove godine, 4. veljače i 17. i 18. 17. i 18. veljače Do kraja današnjeg sastanka se mogu dostaviti primjedbe. Ukoliko ne bude primjedbi, smatrat će se da su i zapisnici usvojeni. A sada počinjemo s radom. I prelazimo odmah na konkretne stvari. Velika mi je čast i zadovoljstvo da nam mogu predstaviti govornike koji će nam nešto reći o studiji koju smo mi naručili. Dakle, odbor sede je naručio tu studiju. Ovo je prva prezentacija ove studije. Imate je u papirnatom obliku, ali to nije službeni konačni dokument, e, stoga ga nismo podijelili prije sastanka. Dva uvažena mm, prezentatora će nam nešto reći. To je gospodin Frederik Moro, e, odvjetnik e, iz Pariza i profesor Klaus Toma koji predaje na Akademiji Njemačke vojske u Minhenu. Oni će nam nešto reći o studiji koja govori o budućnosti istraživanja Europske unije na području obrane. Budući da nemamo baš mnogo vremena i imamo dosta gust zbijen dnevni red. Dajem riječ našim uvaženim e, panelistima. Prvo e, gospodin Moro, a nakon toga profesor Toma. Hvala na tome što ste nas pozvali. <laughs> Drage dame, draga gospodo, velika nam je čast da imamo priliku ovdje vam predstaviti ovu našu studiju. Radi se o studiji pod naslovom Budućnost istraživanja EU u području obrane. Evo da nešto kažem o sebi, ja sam inače fizičar i trenutno predajem e, građevinarstvo. I evo, odmah krećemo na našu temu kada počnete sa razvojem e, koristite različite e, tehnologije, a kada počnete od početka onda imate tu e, pripravnost tehnološku jedan, a kada idete dalje se razvijete, dolažete do viših razina. Dakle, imate istraživanje u tehnologiji, a onda imate također i istraživanje i razvoj Dakle, imate istraživanje tehnologiju, istraživanje i razvoj, RI i RT. I to je još jedan od e, rezultata naše studije, gdje kada vidimo ove brojke, vidimo da je došlo do smanjenja e, istraživanja u obrani Vidite od 2013. da je zaista došlo do naglog pada ulaganja u to istraživanje. Dakle, u R i D se, smanjila svota za 29%, a u R i T za 28%. I ako se to zbroji, e, vidi se da neke zemlje samo ulažu oko 8% u to, znači to je vrlo sitna brojka. No tu vidimo visoku razinu koncentracije R i T i R i D u samo tri zemlje, to su Francuska, Velika Britanija i Njemačka. Ako se zbroje novci, onda ćete vidjeti da te zemlje su potrošili otprilike 92%, odnosno 86% na R i R i T u obrani. Znači te tri velike zemlje. To je dosta važna informacija. Na sljedećem slajdu ću vam pokazati neke slike da vidite e, taj tehnološki jaz o kojem ću kasnije nešto reći. Evo pogledajte. Vidjet ćete da u SAD su još dvije i druge imali prvi ovakav najmoderniji a sada vidite kakva je situacija u Europi. E, Velika Britanija i Francuska vidite ovaj novi avion Nuron 2012. je poletio, a u Velikoj Britaniji 2013. to je bio taj znači demonstracijski let eh, dva u SAD-u dvanaest kod nas znači taj eh, jaz je deset ili jedanaest godina to je ogroman jaz kad se govori o ovakvoj tehnologiji što trebamo učiniti Mi u našem izvješću navodimo da ne možemo više raditi po starom. Ako nastavimo ovako sporim tempom u sljedećih deset godina naša namjenska odnosno obrambena industrija će izgubiti e, svu najmoderniju tehnologiju i to će e, imati posljedice kao što vidite. Imamo ekonomske posljedice zato što ćemo e, izgubiti ovu industrijsku osnovicu ljudi više neće moći raditi u toj industriji i kada pogledamo politički aspekt svi stalno govorimo o strateškoj autonomiji. No, ako nemamo tu najmoderniju tehnologiju, tu kritičnu tehnologiju e, na kojoj će to počivati, radi se samo o mrtvom slovu na papiru. što se tiče te strateške autonomije. Mi često kažemo da Europska unija treba E, davati e, zaštitu odnosno sigurnosti mislim da zaista jest tako ali ako mi ne budemo imali vojne kapacitete vojne sposobnosti onda nećemo moći slobodno djelovati i nećemo moći ništa napraviti nigdje u svijetu dakle to su negativne stvari no također moramo i nešto pozitivno reći u drugom dijelu ovog slajda to vidite, vidite da je Europska unija već počela reagirati. Imamo priopćenje komisije iz e, srpnja 2013. gdje se govori o tome da trebamo više učiniti kako bismo bili konkurentni na planu te obrambene industrije i surađivati s tom industrijom. A e, gospodin Galer tu sjedi i parlament je dakle također u tome sudjelovao. Tu je bila jedna inicijativa da se pokrene jedan pilot projekt. To je prvi puta da imamo jedan projekt na planu eh, istraživanja u obrani koji financira parlament. Dakle, to je zaista jako pozitivno. Što se tiče komisije, također pokrenuta je jedna inicijativa za pripremno djelovanje već imamo izvješće e, jedne skupine ljudi krajem veljače, detalji kako će se to dalje e, raditi je tamo sadržano i e, radi se na jednom budućem europskom programu za istraživanje u obrani, to je u ovoj drugoj fazi od 2012. 2028. Dakle, neke pozitivne stvari ipak vidimo i evo na sljedećem slajdu vidimo odgovore na pitanje zašto to trebamo učiniti. Bili E, djelovanje od strane Europske unije zaista dodalo vrijednost. Da, postoji dodana vrijednost ako prođete kroz ove različite točke koje su ovdje navedene kao prvo samo Europska unija može okupiti, to jest e, stvoriti tu kritičnu masu. Na početku smo rekli da tri zemlje zapravo najviše rade na tome, ali ipak trebamo sve okupiti kako bismo u tim kritičnim high-tech područjima postigli napredak. I također E, jedino Unija može dati proračunska sredstva koja su sigurnija i predvidljivija bez tih fluktuacija ako u nekoj zemlji e, fali novca uvijek se taj novac uzima iz e, istraživanja sredstava predviđenih za istraživanje i naravno imamo i učinkovito upravljanje u uniji jer znaju kako se upravlja tim velikim programima i ako bi sve zemlje dale svoj doprinos e, u europski proračun što i je slučaj onda bi sve zemlje dijelile odgovornost za ovo ne samo nekoliko njih nadamo se da ćemo s time uspjeti smanjiti taj jaz u istraživanju na planu obrane i e, posljednja stvar ovo djelovanje unije će nam omogućiti da uspostavimo jednu mrežu organizacija koje se bave istraživanjem i tehnologijom kako bi one mogle surađivati na planu istraživanja u obrani baš kao što to rade na planu istraživanja u sigurnosti i drugdje. To je već više godina e, oni to rade, a sada dajem riječ mom kolegi Frederiku Uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo, ako se složimo s načelom da Europska unija i njeno djelovanje na planu istraživanja u obrani zaista ima e, neku dodanu vrijednost, kao što nam je profesor Toma upravo pokazao, onda imamo tri pitanja. To su tri pitanja koja smo mi sebi postavili. Prvo je e, koliko treba velik biti taj obrambeni program Europske unije, koliko mora, kakve mora imati opsege i kako se takav program uključuje u jednu sveobuhvatniji e, akcijski plan za obranu. Počet ćemo s prvim pitanjem. Dakle, koja će biti veličina tog e, obrambenog programa EDRP? Biću dosta otvoren s vama. Tu nema tehničkog odgovora. Nijedan stručnjak vam neće dati takav e, odgovor. Imamo samo politički odgovor na političko pitanje. Koliko je ambiciozna Unija? Što Unija želi postići? Što želi biti u stanju vojno postići? I vi ste jedini koji mogu dati odgovor na to pitanje. No ipak, mi ćemo vam dati neke elemente. Molim sljedeći slajd. Što se tiče ovog e, globalnog okoliša, podsjetimo se nekih brojki. Dakle, SAD namjerava potrošiti oko 64 do 67 milijardi eura godišnje u ovim godinama koje su pred nama. Kina, e, njihovo istraživanje razvoja na planu obrane je oko 20 milijardi eura. To je konzervativna pretpostavka. Što se tiče Rusije, to je samo 3,5 e, milijardi eura, ali to predstavlja dvostruko veći broj od onoga što je bilo prije nekoliko godina a e, članice Europske obrambene agencije 2013. su potrošile samo 7,5 milijardi na istraživanje u obrani i 2,5 milijardi na e, e, istraživanje tehnologiju u obrani. Dakle, kada to usporedimo, e, moramo reći da je da je ovo zapravo samo bila posljedica tog odluke na e, samitu NATO-a da se 2% BDP-a potroši na upravo ove svrhe. Dakle, mi stoga imamo maksimalne napore europskih zemalja, to je 2,5 e, milijardi euro, e, eura koliko troše sada, plus 1,5 to je 1,5 milijarda koje su se obvezale da će napraviti, to je ukupno oko 3,5 milijardi, znači to je ono što Europska unija e, želi potrošiti na istraživanje i razvoj u obrani kako bi e, održala stvari na istoj rezini. No, kako bismo imali konkurentni program, e, morali bismo potrošiti oko 500 milijuna euro godišnje, što otprilike troše Njemačka i Velika Britanija. EDRP na toj razini bi zapravo ne bi niti bio išta vrijedan e, zbog toga što e, je jako skupo da se uopće uđe u to. Znači od 3,3 e, milijarde do 500 milijuna to je ta razlika, možete se odlučiti za jedno ili za drugo. Drugo, kakvi trebaju biti opsezi EDRP-a? 2021 bi trebala se donijeti odluka o tome, jer tada će to možda biti prekasno. Tehnološka utrka je utrka s vremenom i Europska unija je već tu dosta izgubila na tempu. I bilo bi najbolje da iskoristimo ono što je već dobro provjereno i što se vidi da funkcionira. I zato u prvoj godini gdje se još uvijek to može izmijeniti, a to je 2018. do 2020. trebalo bi jednu kuvertu e, sredstava namijeniti za znanstvena istraživanja za dvostruku namjenu. I tu imamo te akademske inicijative koje su od interesa za obranu i tako dalje. To ne bi zahtjevalo nikakvu promjenu u pravnom okviru horizonta 2020. nego bi samo trebali održati obećanja koja su tamo sadržana. U drugoj fazi, znači od 21. do 28. to je sljedeći e, višegodišnji financijski okvir, tu bismo se trebali usredotočiti na tehnološke studije koje financira isključivo Unija. Glavni cilj ovog programa bi bio da se smanji taj tehnološki rizik po zemlje članice i njihove programe javne nabave. To treba naglasiti znači da se smanje tehnološki rizici. I konačno, trebalo bi se e, sa, neki sufinancirani programi sa zemljama članicama da se taj tehnološki jaz premosti. I treće pitanje, e, sljedeći slajd. kako se EDRP može uklopiti u ovaj e, sveobuhvatni obrambeni plan. Sljedeći slajd. To je veoma teško pitanje, teško je naći odgovor, ali prođemo kroz najvažnije stvari. Kao prvo, nužno je da se EDRP e, poveže sa potrebama e, za kapacitete. Tu ne postoji nekakav vakuum postojalo je nešto prije istraživanja u obrani i postoji nešto nakon toga. Što je prije, što prethodi, to je obrambeno planiranje. Ovdje imate neke brojke za taj strateški put. Imamo 48 strateških dokumenata koje smo trebali analizirati kako bismo vam dali ovaj mali crtežić. Prvo morate odrediti kako ste ambiciozni, a onda trebate utvrditi koje su potrebe za kapacitetima, za sposobnostima kako biste te ambicije ispunili. Onda trebate e, podijeliti zadatke i tek onda slijedi to pitanje vezano za istraživanje u obrani. Zato istraživanje u obrani mora e, biti definirano na osnovu potreba za kapacitetima. Sljedeći slajd. Što se tiče procesa javne nabave, tu trebamo uzeti u obzir taj, taj tehnološki aspekt. Znači trebamo vidjeti koje tehnologije su nam na raspolaganju. To je sve važnije u obrambenom planiranju zato što imamo taj novi neksus e, između civilnog istraživanja i obrambenog e, istraživanja. Prije 50 godina istraživanje u obrani je bilo puno naprednije od ovog u civilnom sektoru što više nije slučaj. Dakle, vi morate e, to dvoje uskladiti svoje potrebe i ono što tehnologija ima. I Europska obrambena agencija EDA upravo to treba učiniti. Problem je u tome da EDA ovakva kakva jest ne može dati podršku nekom velikom programu. Iz dva razloga. Kao prvo, teško je zamisliti da bi EDA mogla utvrditi koji su to najbolji programi u zajedničkom interesu svih i to de facto pravilo jednoglasnosti e, na kojem ona sada počiva i kako funkcionira je također problematično. Također treba e, kadrovski ekipirati, to znači da ima ljude koji mogu upravljati tim većim programima, to znači da bi trebalo doći do povećanja proračunskih sredstava, svi znamo da je proračun ED već petu godinu zamrznut. Znači jasan je izbor. Ako Europska unija želi koristiti edu koja je prirodan alat za to, instrument za to i to je naša preporuka, onda unija treba promijeniti upravljanje edom što se svakako može učiniti u skladu s postojećim pravilima i također treba povećati e, operativni proračun ede kako bi udovoljio tim zadaćama ako unija to ne želi učiniti ali nije u stanju to učiniti onda treba razmotriti druga rješenja kao što je još jedan zajednički poduhvat naše glavne uprave i povjerenika. Druga stvar, kako povezati EDRP sa programima naoružanja? To se može učiniti e, sufinanciranjem nekih velikih projekata u okviru zemalja članica na taj način da se EDA spoji sa OKARom Znamo da je to opcija koja e, nailazi na protivljenje, to je bio onaj početni projekt e, e, utemeljitelja EDE i ako hoćete pogledati zapisnik konvencije o Europi, odnosno ugovora o Europskoj uniji, vidjet ćete da je to bio plan. I zadnja, ali ne najmanje važno, treba se omogućiti Uniji da nabavi te e, elemente sa dvostrukom namjenom. Treće, mora se u to uključiti zemlje članice. To je ključna stvar. Ako ovaj program zaista e, treba promijeniti sve, onda svi dionici moraju tome sudjelovati, a glavni dionici su zemlje članice. To se može učiniti prvo na taj način da se ulaže u najstrateški važnije sektore u tim zemljama članicama i kao drugo tako da se daje podrška najkrkim e, dijelovima tog istraživanja, odnosno lanca e, istraživanja u obrani, to su male i srednja poduzeća ili akademska zajednica ili već što. Četvrta točka, treba se stimulirati industrija u Europi da sudjeluju u tome. To znači da kao prvo trebamo e, umiriti bojazni industrije. Kao prvo radi se o širenju intelektualnih prava. Znači moramo uvjeriti vodeće igrače industriji da e, ta teška, to jest velika ulaganja, e, da će nakon toga uslijediti programi koji će uroditi potražnjom za rezultatima istraživanja. Znači neće se raditi o istraživanju radi istraživanja. Sljedeći slajd, znači i Unija treba sistematski ići od koraka do koraka i vidimo tu tu kariku koja nedostaje između globalne strategije koja će gospođa Mogherini krajem lipnja definirati i ovog plana za razvoj kapaciteta koji će slijediti. Tu je apsolutno od ključne važnosti da Europa definira pod strategiju obrane, možete to nazvati bijelom knjigom, gdje bi se definiralo to koliko je zapravo ambiciozna Europska unija. U zaključku, na planu e, istraživanja u obrani moramo e, djelovati i to djelovati e, veoma živahno ako želimo održati našu stratešku autonomiju. Istraživanje u obrani je to sjeme koje će nakon 10 ili 15 godina uroditi plodom. Sa stanovišta NATO-a i SAD-a takav program će biti svakako dobrodošao zato što je to najbolji način da Europa ispuni e, svoje obveze koje je preuzela vis-a-vis Saveza i to bi mogla biti zadnja šansa za zemlje članice Europske unije da zadrže svoju slobodu djelovanja na jedan konkretan i učinkovit način. Pokretanje ovog e, programa će biti jedan od onih rijetkih trenutaka istina onog što stari Grci zovu pragma, što znači da ste prešli sa riječi na djela. I na kraju ću citirati jednog e, američkog e, oca nacije United we stand, divided we fall, znači samo ujedinjeni možemo pobijediti, ako smo razjedinjeni propast ćemo. I upravo na tom motu počiva i naša Unija. Hvala. thank you Hvala vam lijepa na tome što ste bili disciplinirani u izlaganjima. Sada ćemo imati drugi krug. Prije svega želim e, otvoriti raspravu. Riječ ima gospodin Galer. Hvala lijepa. Hvala vam profesore Toma. I gospodine Moron na izlaganjima. Ja sam s velikim interesom pratio vaše izlaganje koje je vrlo pravodobno i mislim da odgovara političkom kontekstu koji ste objasnili. U lipnju ćemo čuti izlaganje strategije Federike Mogherini, nakon toga će izići bijela knjiga o obrani koja će se baviti planom razvoja sposobnosti. Vi ste ovdje naveli činjenice, objasnili ste kako je trenutno stanje Upozorili su nas da ukoliko nastavimo ovim putem za deset godina europska vojna industrija bit će samo jedna niša i više se nećemo moći nositi s tehnološkim razvojem, niti ćemo biti u poziciji da zadovoljimo vlastite potrebe pomoću vlastitih resursa. Pogledajte brojke naših partnera i suparnika SAD ima tri, strategije i to je sastavni dio njihovih nastojanja da uistinu budu napredni u, kada je riječ o tehnologiji. Oni žele biti deset godina ispred svih ostalih što se tiče tehnologije na terenu. Dakle, to je ono što stoji iza te treće strategije, third offset strategy. Vi ste spomenuli dodanu vrijednost e, toga da se obrambene aktivnosti financiraju na razini Europske unije. Da kako treba nam kritična masa, na tome trebamo raditi zajedno i moramo proučiti koja se sredstva mogu izdvojiti kroz nekakav višegodišnji program. Radi se o raspodjeli odgovornosti. S obzirom na ono što se događa u svijetu, ne možemo se pretvarati da se nas to ne tiče. To ima veze s nama i mi moramo izvući odgovarajuće pouke. Dakle, ovaj program bi trebao definirati evropsku dodanu vrijednost. Ne radi se o tome da se na taj način substituiraju nacionalne inicijative. Ima inteligentnih djelatnika u e, obrambenim agencijama i ministarstvima koji misle da mogu smanjiti vlastite troškove ako se to prebaci na razine Europske unije. Međutim, nije riječ o tome. Mi želimo stvoriti dodanu vrijednost na europskoj razini. i zato trebamo razmotriti pilot projekte i pripremne aktivnosti i vidjeti što se može stvoriti i što se može ostvariti u smislu dakle financijskih sredstava u sljedeće tri godine. Također moramo vidjeti na koji način se to može uklopiti u sljedeći financijski program. Vi ste spomenuli mogućnost neovisnog programa ili pak e, glavne uprave u komisiji koja bi se bavila istraživanjem u području obrane. Još jedna mogućnost koju ste spomenuli je da se to uklopi u program Horizon Obzor 2000, 2028. Ja moram priznati da sam e, otvoren prema tim mogućnostima, međutim moramo preuzeti političku obvezu kako bismo postigli svoje ciljeve u tom području. Hvala, gospodin Pasku. Hvala. Kao što znate, ova tema je izuzetno važna iz više razloga. Ja bih htio ovdje iznijeti neka svoja zapažanja. Kao prvo 2003. godine, kada je situacija bila dobra, bili smo prilično skromni što se tiče ambicija. Tako da smo donijeli europsku obrambenu strategiju. Sada kada svi shvaćaju da je situacija loša, mi želimo da se donese jedna globalna strategija. Nije li tu zapravo situacija takva da pokušavamo prikriti vlastite slabosti velikim riječima i idejama. Možda trebamo o tom razmisliti. Zatim, u ovoj vašoj studiji e, stoji da smo mi u lošoj situaciji, da iz toga trebamo izići. To je u osnovi ono o čemu se ovdje radi. I mislim da nema nekakav drugi pristup i vrlo je dobro da ste istaknuli da je ovo područje u kojem uistinu kaskamo u odnosu na ostale i da odgovorim e, vaše pitanje vezano uz budućnost e, istraživanja u obrani u Europskoj uniji. Dakle, za to će biti ključno koliko će se sredstava izdvojiti. Vi ste to spomenuli, no meni se čini da su ta dva pitanja vezana u velikoj mjeri. E sada dolazim do same motivacije. Je li tehnološka neovisnost dostatna motivacija da se počne ulagati u istraživanje nakon što smo to zanemarivali toliko dugo vremena. Dakle, tehnološka neovisnost podrazumijeva na neki način da bismo htjeli djelovati, ali ne možemo zato što nemamo odgovarajuće sposobnosti. E, moje pitanje je želimo li mi djelovati? E, gdje je ta politička volja koja bi nas navela da djelujemo, a onda ako ustanovimo da nemamo potrebne kapacitete da e, izdvojimo sredstva kako bismo uložili u izgradnju kapaciteta. Dakle, sva ta pitanja osim ovih e, tehničkih aspekata također bi se trebala razmotriti Htio bih također reći da mi ne možemo imati zajedničku politiku u području obrane, niti e, zajedničku politiku istraživanja i razvoja u tom području u trenutku kada se suočavamo sa različitim prijetnjama. Države članice se suočavaju sa različitim prijetnjama, dakle svi bi trebali imati svoj interes u tome ako želimo pridobiti e, države članice kada vidimo da neke zemlje na zapadu nisu baš spremne reagirati na ono što se događa na istoku, a to predstavlja prijetnju zemljama na istoku Europe, kako onda možemo očekivati da će te zemlje reći nema veze što god vi odlučite, mi ćemo se priključiti. Vi ste e, dakle dobro odradili ovaj zadatak u nekim drugim aspektima kada bismo sutra donijeli odluku da ćemo e, udružiti napore u području istraživanja i razvoja, pitanje imamo li institucije koje su sposobne upravljati time i odgovor na to je da nemamo. Dakle, kao prvo moramo pripremiti taj dio ako želimo ići dalje. Dakle, to su ta neka pitanja koja su također vezana uz vašu studiju i koja bi trebalo razmotriti. Hvala. Gospodin Buchner. Hvala. Hvala na ovom informativnom izlaganju. Moje pitanje je vrlo kratko i tiče se financiranja samoga projekta. Primjerice, vi ste spomenuli obzor i još neke druge stvari. Dakle, hoće li se novac prenijeti iz toga? Koliko shvaćam, to je program za istraživanje, ali ne u vojne nego u civilne svrhe i odakle će se namaći preostala sredstva. Ako je ovdje riječ o projektima koje želimo pokrenuti, moramo znati odakle ćemo dobiti novac za njihovo financiranje. Ja bih rado da mi nešto kažete o tome. Hvala gospodin Eller. Prije svega želim zahvaliti našim eh, uzvanicima i zahvaljujem posebno Mihajlu Galeru na, na njegovim e, trudu. Možda bismo trebali se osvrnuti na to kakva je situacija bila ranije. Kada smo počeli razgovarati o programu e, sigurnosti, obrambene sigurnosti, također smo razgovarali o tome postoje li ambicije da se uspostavi e, unutarnja europska sigurnost, što je sa javnom nabavom, postoji li politička volja, ima li solidarnosti unutar Europe, dakle među državama članicama i tako dalje. Sve što trenutno postoji u smislu politike unutarnje sigurnosti i suradnje, bilo da je riječ o Frontexu ili o nadzoru pomorskih granica, ili nečemu drugom. Dakle, sve se to temelji na programu istraživanja u području sigurnosti. Iako smo mi svjesni da je se politički čekalo, dakle mi idemo korak naprijed, dva koraka nazad, da smo to odradili prije deset godina, ne bi se trošio novac na zajednička europska rješenja. kako bi to izgledalo s obzirom na političku situaciju, negdje bi to bio slučaj, negdje ne bi. Ali bez toga ne bismo imali ništa. E, mislim da je to možda prvi zaključak koji trebamo izvući. Drugo, čak i ako ne govorimo o obrani, u praksi neće više postojati švedska vojna industrija ili poljska vojna industrija. Mislim da ne treba pocijeniti tu situaciju. Mm, oni možda nemaju tako autonomnu industriju kao šveđani, ali to je vezano uz tehnološki razvoj u svim tim zemljama, budući da oni sudjeluju u projektima, primjerice za materijale za dvojnu namjenu i tako dalje. Prema mom mišljenju to nije pitanje koje, e, to je pitanje koje izlazi izvan okvira europske vojne industrije. To je zapravo mnogo više povezano s drugim aspektima. Prije situacija bila drugačija, međutim sada se sve više integriraju civilne e, tehnologije, dakle tehnologija koja se koristi za civilnu namjenu se integrira sa vojnom. Dakle, ne govori se samo o izgradnji kapaciteta za obranu, nego o, o osnovnoj tehnologiji, dakle o sposobnosti razvoja osnovne tehnologije na zajedničkom tržištu, dakle iz perspektive e, ovoga odbora. Ako ne budemo spremni izdvojiti ulaganja, ostaćemo praznih ruku, jer ono što će se dogoditi u Europi bit će zapravo spajanje različitih industrija. Ja ne vjerujem da će ostati dvije glavne tvrtke u Francuskoj ili u Europi. Mislim da je to isto ono što se događa u e, zrakoplovnoj civilnoj industriji. Dakle, doći će do tog spajanja različitih e, industrija jer u protivnom one neće preživjeti. S pravom ste e, ukazali na pitanje javne nabave, na političku volju i tako dalje, no u osnovi e, se možemo naći u situaciji da ako sada ne izdvojimo novac za istraživanje i razvoj, možda ćemo kasnije htjeti to učiniti, ali više neće biti mogućnosti. Dakle, mi sada kupujemo izraelsku tehnologiju za bespilotne letjelice ili američku tehnologiju no, moglo bi se dogoditi da nam Amerikanci kažu čak i u kontekstu suradnje u NATO savezu da će Europa morati povećati svoj doprinos za tehnologiju. I čak bi Amerikanci u nekim područjima, kao što je optička tehnologija, eh, htjeli da se mogu osloniti na svoje evropske partnere u okviru suradnje u NATO-u. Dakle, i Amerikanci nam mogu reći učinite nešto i nećete biti eh, vrijedan partner e, u NATO savezu. Ako nemate tu tehnologiju, vi možda možete kupiti to od nas, ali strateški gledano NATO će imati smisla samo ako ne budemo sasvim ovisni o Amerikancima i oni žele također da mi damo svoj doprinos. Dakle, tu zapravo nema alternative. mogli bismo onda kasnije vidjeti da, e, dakle, kako će se razvijati situacija na tržištu, da li će biti nekih spanja, no bez tehnologije ne možemo ništa. Hvala gospodine Hvala predsjednice. Hvala gospodine Tomaj, gospodin Moro. Ja se u potpunosti slažem s ovime što su rekli kolege Galu i Pašku Što se tiče strateških odluka, slažem se s gospodinom Paškom. Kada govorimo o kapacitetima, dakle o vojnim kapacitetima u Europi, prije svega moramo znati o kojem programu je riječ, jer ako ne definiramo programe, onda nas industrija neće pratiti i pitanje je e, koja je svrha tih programa. To je ono najvažnije pitanje u konačnici. Koji je naš cilj? I u tom smislu se slažem s njime da se trenutno pokreću e, vježbe, e, razmišlja se o globalnoj strategiji i to je dobro, bolje je da je tako nego da nemamo ništa ali onda ćemo imati jednu dobru globalnu strategiju sa definiranim prioritetima. Međutim, i kad to budemo imali, onda ćemo to morati provesti. A na temelju onoga što se događa u posljednje vrijeme u Europi, nisam baš optimist i nisam siguran da su naše vlade spremne promijeniti, odnosno da su promijenile svoj stav u većini zemalja. Dakle, to bi bilo uh, osnovno, ono osnovno što sam htio reći, a drugo, uh, dakle, kada zađemo u samu srž, uh, dolazimo do pitanja proračunskih sredstava. Vaša studija je uistinu sjajna, međutim vi ovdje zapravo govorite govorite nama, ali nas ne treba preobratiti. Mislim da će trebati uvjeriti kolege iz odbora za proračune i isto tako one koji se time bave u vijeću, dakle da se pronađe proračunska linija. To nije samo postupovno pitanje, to će biti isto tako i važna politička odluka, posebno u trenutku kada postoje i drugi politički prioriteti i vrlo je teško uzeti nekoliko milijuna iz neke stavke E, dakle, tu pritom mislim na migrantsku krizu koja još nije riješena, zatim neka tradicionalna pitanja koja ne možemo zaboraviti, bilo da je riječ o poljoprivredi ili strukturnim fondovima. Dakle, tu ćemo uistinu imati e, politički izazov e, kako bismo dobili nekakva značajnija sredstva iz proračuna. I pitanje je dakle kako, što bi značilo značajniji doprinos E, jer možemo dakle učiniti jednu simboličnu gestu i izdvojiti nekoliko milijuna, ali da smo pritom svjesni da to neće biti bog zna što za financiranje nekoga programa ili pak to može biti neki novac e, umjesto dakle novca koji bi trebali izdvojiti države članice, no isto tako ne možemo biti u situaciji u kojoj imamo nekakav europski instrument za financiranje, ali da to zakomplicira stvar e, industriji. Jer ako mi izvojimo značajnu svotu, ali koja je simbolične prirode i koja će zapravo samo zakomplicirati upravljanje projektom, e, kontrolu a priori a posteriori za vrijeme provođenja projekta, znamo da je to komplicirano kad se vodi iz Brisela, dakle to bi nas moglo dovesti u situaciju da napravimo nešto što je kontraproduktivno. Mislim da moramo definirati dakle na što se ovdje oslanjamo, ja računam na Kristijana Elera koji je, ima iskustva i sa programom području sigurnosti i mislim da je to za nas važno u odnosu na, na proceduru koju mi ovdje moramo primijeniti, no mislim da isto tako treba precizno definirati programe i moramo definirati koliko smo e, sredstava spremni izdvojiti jer e, će e, učinkovitost svih tih instrumenta ovisiti o tome. Hvala. I time smo zaključili ovaj prvi krug pitanja. I sada ću zamoliti naše paneliste da odgovore na pitanja i da Izvolite, imate riječ. Ja bih rado odgovorio gospodinu Pasku zašto globalna strategija nije pretjerana. E, govorimo sada o globalnim strategijama, da, to definitivno trebamo. Ono što je rekao gospodin Ehler e, je točno, svijet je globalan E, mi e, gledamo samo ako gledamo samo našu nišu to je greška e, ja se bavim istraživanjem i tu vidimo globalnu konkurenciju automobilska industrija koja živi tako intenzivno u Europi vidimo kako žestoko ulaze u ovo tržište američke firme američke kompanije a Google poku, pokušava ući u apsolutne domene europske e, automobilske industrije. To je globalno i ako ne budemo e, oprezni onda ćemo izgubiti naše bogatstvo. U, u obzoru 2020. u cijelom europskom e, okviru imamo rečenicu reindustrializacija Europe E, moramo e, nadognatiti ono što smo izgubili e, i u civilnom području slažem se s onim što je rekao gospodin Eler sve je umreženo mi se borimo u cjelokupnosti za egzistenciju naše industrije i tehnologije u Europi to je definitivno globalno i vojna tehnologija je važan dio toga. E, borimo se svugdje, e, to me šokiralo. Borimo se za reindustrializaciju Europu. E, time smo već rekli ne gledamo samo vrijednosti već i druga područja E, prihvaćamo vašu kritiku e, dajemo i neke, e, neka rješenja mislim da smo htjeli dati jedan sveobuhvatan pregled pitanje o motivaciji to će Fredrik napraviti tehnološka autonomija ja bih odgovorio gospodinu Paskovu e, strateška autonomija i tehnološka autonomija. Strateška autonomija nije prazna riječ. To znači da okupljamo tri slobode, slobodu cijenjena, e, slobodu biranja i odlučivanja E, sloboda akcije e, je sada važna moramo proizvoditi održavati i prodavati vlastito naoružanje ako ne možete proizvoditi vlastito o, oružje onda dozvoljavate drugima da vas brane osim slobode imamo i nešto više e, europa ima tri vrijednosti mir Tivić Perabelom i, treća sloboda je e, prosperitet, blagostanje. Industrija je dio tog sna. Ako želimo zadržiti našu stratešku autonomiju, moramo biti u stanju da proizvodimo vlastito oružje. E, vidite e, sustave budućih borbenih aviona Afkast. Amerikanci, Francuzi, i Britanci e, rade taj dizajn, te konstrukcije. To je ono što smo imali pred 15 godina. Ako ako ne budemo išli dalje e, onda sljedeća e, generacija neće moći e, proizvoditi ovo oružje ja sam bio ministar obrane i ja sam htio kolega molim vas mi smo to imali ali nismo to koristili to je političko pitanje ja na to ne mogu odgovoriti E, ja bih odvorio gospodinu Buhneru. Naravno, e, središnja točka je financiranje projekata, e, transfer novca. Moramo vidjeti ili da ne smijemo razmišljati u, odjeljcima u, u Eh, eh, imamo i cyber eh, sigurnost, kibernetičku sigurnost, a i tehnologije koje služe u razne svrhe. Moramo više činiti, naravno financijski također. Imamo na mnogim linijama novo razmišljanje na primjer kibernetička sigurnost ili ove kritične tehnologije e, industrija 4.0 e, e, tu su već Amerikanci ušli i nastoje ući u to prodreti. To za obrambenu tehniku ima veliku važnu. Trebamo više novca E, a svijet se vrlo brzo mijenja. E, pitanje gospodina Danžana odgovorit ću odgovoriti na francuskom vi ste potakli e, ili postavili tri pitanja ključna pitanja prvo pitanje, to je strateško pitanje, vojne kapaciteti i moramo imati programe. Zašto? E, vratimo se na slajd e, sa, e, gdje se pokazuje strategije. To je ključna točka. Ne možemo imati istraživanje za obranu kao istraživanje na civilnom području E, to istraživanje ne počinje od nule e, e, u stvari već 50 godina velike nacije mi smo ispitivali, pregledali sve strateške dokumente koji su u aneksu izvješća i mm, dokumente sad Velike Britanije, Francuske, Njemačke i NATO-a moramo definirati u prvom redu što želimo napraviti moramo imati globalnu strategiju koje su ambicije te strategije kako pomiriti ambicije sa sredstvima na raspolaganju e, moramo uvijek uskladiti ta dva elementa e, moramo imati e, bijelu knjigu koji kaže koja je razina naše ambicije što želite učiniti na vojnom području u europskom ugovoru imamo poglavlje 5 zajednička obrana e, misija koje su vojna sredstva e, koja trebamo kako bismo ispunili te misije e, ta artikulacija između globalne strategije bijele knjige Molim, vratimo se na posljednji slajd. Na kraju prezentacije. Još malo naprijed. Ovdje vidite kom, kako se artikuliraju razne etape u e, strateškom razmišljanju E, u procesu planiranja obrane ako nemate iste e, e, elemente koji se slijede u određenom redu i koji su povezani ne možete imati odgovor na, vaša vaše pitanje to je pitanje moramo uvjeriti naše financijaše to niko ne može učiniti umjesto vas parlament mora eh, izglasati eh, sredstva zato ste ovdje možemo vam pomoći eh, razumijem da je to teško tu imate i arbitraže ali niko to neće učiniti umjesto vas koja, je, koja su sredstva potrebna koliko sredstava je potrebno rekli smo ako ne želimo uh, uh, ako uh, želimo učiniti više od država član, članica moramo to sve skupiti to je vrlo malo u usporedbi sa 67 američkih milijardi i onda se države članice moraju držati obveza koje su preuzele u Walesu 2014. E, mi smo o, izračunili e, što bi značilo za svaku državu ako ispune e, obveze iz Walesa. Mm, uzeli smo ono što sama Unija ne može napraviti, a na minimum je prepreka za ulaz ko, ko nam je dana. 500 e, e, milijuna godišnje Britanija, Francuska ima malo više, 550 e, milijuna eura godišnje, Njemačka malo manje. To toliko trebamo trošiti da bismo imali cijeli spektar. Dali smo jasan odgovor na ovo pitanje financiranja E, ako nemate 500 milijuna eura ne trebate na tome uopće i razmišljati e, vi ćete stvoriti nešto e, što će građani misliti da Europa nešto radi za njih, a u stvari neće ništa raditi. Pa je bolje 3 milijarde eura, to je svota koja je potrebna da bismo e, priskočili u pomoć državama članicama. Evo to je odgovor na vaše pitanje. Hvala vam lijepa gospodo. Gospodin Eler bi htio uzeti riječ po drugi puta. Oprostite što sam tako otvoren kad smo počeli ovaj program o sigurnosti to smo, bili smo u istoj situaciji vijeće veliki problemi, komisija nije bila spremna, pa, parlament očajan. E, treba vratiti samo pouzdanje. E, parlament može razgovarati sa zelenima, e, socijalistima, EPP-om, GUE-om u smislu perspektiva E, nećemo financirati e, istraživanje za europski tank imamo hibridnu sigurnosnu situaciju e, mi trebamo nadzor trebamo sigurnost granica vojnu sigurnost imamo civilne misije koje treba zaštititi cijelo pitanje interoperabilnosti unije imamo mnogo zajedničkih pitanja E, svi su mi rekli e, nećete dobiti taj novac, a ipak smo ga dobili. Moramo biti realistični. E, ne, mi ne možemo promijeniti svijet. sljedeći EPI 9 će imati 89 milijuna. 2% od toga bi bilo 3 milijarde. E, da li je to nemoguće e, ispregovarati s vijećem mislim da nije, da nije to možemo postići mislim da nema potrebe e, to je političko pitanje želimo li to ili ne ako to želimo dobit ćemo u ovoj mlačnoj situaciji E, ima e, vijeće ima apetit da nešto učini komisija ne zna kako da to uradi pa moramo reći kako ako je parlament očajan onda ok onda je to moralna superiornost žrtve u smo ali ne pobjeđujemo e, civilni program sigurnosti bit ćemo mrti Parlament mora e, sačiniti program i dati novac. E, e, vijeće je reklo prije no što kažemo ne, možemo naći kompromis ili tražiti kompromis. Mislimo da ovaj pododbor zašto sjedimo ovdje ako se ne borimo za našu stvar, ako odražavamo samo ono što drugi rade u vanjskoj sigurnosti parlament proračun istraživanje to je u našoj nadležnosti e, e, e, ja mislim ako se svi složimo u odboru i ako dobijemo većinu u parlamentu onda ćemo moći imati pripremne akcije i e, moći ćemo moći sačiniti jedan program. Nećemo dostići Amerikance, ali ćemo nešto substancijalno napraviti. E, radili smo to u prošlosti, pa možemo i sada. Gospodin Pasko, želite li vi nešto reći? E, ono što sam ja rekao, Čak i ako dobijemo sve to, problem je e, još uvijek stvaran, on postoji. Naravno u ovom pododboru se mobiliziramo, mi e, radimo samo civilnu stranu i, i možemo prodrti do vojne strane kroz civilnu stranu. Imamo granice, države članice e, rade što mogu E, rade ono što žele e, sva sredstva na raspolaganju moramo pokrenuti da bismo se pokrenuli ako ako izađemo iz ove tehnološke e, perspektive vrlo će se teško biti vratiti dame i gospodo izvolite odprosite. Htio bi se e, referirati na ovu diskusiju koja ima e, tužne tonove. E, spomenut ću nekoliko stvari. Nije to prvi puta da raspravljamo o tim problemima. To nam jasno pokazuje da do, govorimo o obrani i novoj tehnologiji. Mi smo bespomoćni, nemoćni u velikoj mjeri je sagledat ću to sa e, drugačijeg aspekta. Problem Europe općenito govoreći nije da trošimo premalo na nove tehnologije. E, citirali ste neke brojke, one su točne. E, ali, nažalost, ti se resursi ne troše učinkovito. Htio bi to naglasiti i možemo si postaviti sljedeće pitanje. E, e, nekoliko milijardi trošimo, a što smo postigli? Kakovi programi su provedeni na europskoj razini s obzirom na tolike troškove? Imamo li jedan uspjeh na europskoj razini? Predlažem sljedeće rješenje. Ne trebamo e, jedni druge uvjeravati da trebamo povećati e, sredstva za obranu na europskoj razini. Mislim da imamo dva puta koja mogu dovesti do tog cilja. Prvo na razini Europske unije. Više sredstva se e, troše na civilno istraživanje. E, moramo nadići taj standardni pristup koji danas vidimo koji kaže da se ta sredstva ne mogu trošiti na istraživanje za obranu i vojne aplikacije. To je apsurdno u mnogim e, područjima elektronici, e, u materijalima e, imamo iste materijale i tehnologije koje se mogu koristiti u civilne i vojne svrhe. To je cilj broj jedan trebali bismo promijeniti taj princip kad gledamo buduće programe moramo gledati učinkovitost i resurse za europsku obrambenu agenciju mislim da ona nije učinkovita mm, mm, eda radi već nekoliko godina i dobiva velika sredstva od država članica E, otvoreno pitanje što je postignuto sa svim tim novcem. Mislim da nije mnogo ili ništa. Mislim da je to važna tema također. Hvala lijepa. E, želite li nešto reći nakon ovoga? Hvala lijepa na ovim komentarima. Govorili ste e, strogu podjelu koju uvijek imamo između civilne, civilnog i obrambenog istraživanja. To će se riješiti. Mnogi e, govore o multi-purpose research, e, dakle istraživanje u više svrha. Sjećate se druge slike E, e, e, niske TRL razine to ne možemo razvojiti tehnologija poluvodiča ona se svugdje može iskoristiti tu, tu ćemo podijeljenost mislim moći riješiti ja sam to e, doživio u prošlih e, godina je to bilo strogo podijeljeno ali sad prelazimo na to da kažemo e, da to možemo nadići naročito kod niskih TRL-a mm, ali, ali ako pogledate što se događa u obrambenoj te tehnologiji mm, additive manufacturing to se može svugdje koristiti da tu možemo mnogo dobiti ako e, e, idemo dalje od ovog razmišljanja o podijeljenosti istraživanja e, mm, u obzoru 2020. će to svakako biti moguće. Hvala lijepa. Dame i gospodo, ova tema je zaista izuzetno interesantna. Ovo je prva rasprava o ovoj studiji, no moramo sada je privesti kraju zbog toga što nam ističe vrijeme i imamo već tu naše sudionike u sljedećoj panel diskusiji. Sigurna sam da ćemo se vratiti ponovno na ovu temu jer vidim da su zastupnici izuzetno zainteresirani upravo za ovu temu. Hvala vam. Bilo mi je veliko zadovoljstvo eh, što smo vas mogli ugostiti. što kaže I'm going Ladies and gentlemen, please be... Dame i gospodo, molim vas da zauzmite svoje mjesta. Počinjemo sa sljedećom točkom na našem dnevnom redu. Zamolit ću, zamolit ću članove koji ne namiravaju ostati ili odnosno stručnjake molim da brzo izađete iz prostorije. Idemo sada na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Treći e, član našeg panela će malo zakasniti pa smo zaključili da ćemo malo promijeniti raspored našeg sastanka. Ova tema je zaista veoma interesantna. Radi se o osiguravanju komercijalnih pomorskih puteva, odnosno pomorskih puteva za trgovačke brodove e, u svijetu prijetnje piratstva i veliko mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti naše uvažene članove panela koji su vam e, poznati nekim od vas. Prvo je gospodin Simon Church e, koji je časnik za vezu s brodarima pri centru za zaštitu u pomorstvu u glavno zapovjedništvu EU NAVFORA u Somaliji. A tu je također i predstavnik komisije glavne uprave MUV koji je zadužen za pomorsku sigurnost, sigurnost e, brodova. Sada ću zamoliti naše uvažene e, paneliste da se predstave, a kada stigne gospodin Noakes, onda ćemo čuti njegovu prezentaciju i onda ćemo vidjeti kako će e, nastaviti se rasprava. E, gospodin Church, e, evo ima riječ. Dobro jutro i hvala na ovim lijepim riječima. Ja sam dakle časnik za vezu s brodarima pri Centru za sigurnosnu zaštitu u pomrstu EU NAFOR Radi se o operaciji Atalanta i zapravo tu vidite razliku između vojne operacije i civilne operacije. Postoje veoma snažne veze između e, te pomorske operacije i brodarske industrije. U ovih desetak minuta ću vam nešto reći o tome gdje zapravo stoji taj centar za sigurnosnu zaštitu u pomorsku, odnosno za pomorsku sigurnost, e, kako se on uklapa u tu pomorsku operaciju a onda ću ukazati na vezu između naše operacije i brodarske industrije. Brodarska industrija je važan partner i dionik jer dio naših, našeg mandata je upravo da zaštitimo e, te e, brodove koji se nalaze u opasnosti. Sad ću vam nešto reći o tome gdje se e, zapravo nalazi, kako se uklapa ovaj centar za pomorsku sigurnost e, u okviru ove operacije EU NAVFOR i onda ću vam reći nešto o tim instrumentima e, za tu komunikaciju i razmjenu informacija i također ću vam objasniti kako to funkcionira u okviru ovog, e, ove šire operacije za borbu protiv piratstva u okviru un jer kao što vi znate NAFOR je samo jedna od e, vojnih operacija koje se provode već sedam godina u Indijskom oceanu i upravo je ta koordinacija od ključne važnosti ključni faktor u našem uspjehu. Evo samo da vas e, podsjetim, oni među vama koji ne znaju, da mandat e, za ovu operaciju, operaciju Atalanta, e, je dat 2008. na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Evo crvenim slovima je upisan ključni, jedan od ključnih stupova na kojima počeva naša misija, a to je zaštita E, tih brodova koji su u opasnosti. Od samog početka provođenja operacije smo mi zaista radili na tome da naš odnos sa brodarskom industrijom bude prioritet i upravo zato što smo to uspjeli e, smo sada izgradili taj osjećaj povjerenja sa tom e, pomorskom zajednicom a to je zaista jedna velika zajednica jer vidjet ćete o koliko se brodova radi, o koliko se ljudi radi, s kojima mi moramo surađivati. I zaista je važno da postoji to povjerenje, jer ta kriza do koje je došlo 2009. kada je bilo 50 brodova koji su oteti od strane pirata, 2010. ponovno 50 brodova i samo u jednom tjednu Dakle, možete se zamisliti kako je to bilo iskustvo i mi smo na osnovu tog prikupljenog iskustva uspjeli postići ono što smo postigli. Dakle, gdje se tu nalazi taj centar za pomorsku sigurnost? Tu vidite taj eh, organigram našeg zapovjedništva, to je organizirano kao vojna e, struktura jer to jest vojna struktura. Mi smo dio operativnog centra, to je ovaj JOC, znači zajednički operativni centar koji vidite u ovom krugu. Ukratko, radi se o jednoj civilno, jednom civilno-vojnom centru, znači imamo tu mornarički i civilni e, dio i upravo zbog toga je to tako bilo uspješno zato što od samog početka e, je postojala ta isprepletenost. Dakle, što je ovo? Ovo je slika tog operativnog centra gdje ja radim i on već sedam godina postoji, sedam godine, tri mjeseca postoji i funkcionira. To nije e, standardni operativni centar e, vojni, e, zato što imamo i te civilne kadrove pod ugovorima koji surađuju sa mornaričkim časnicima i dakle ta civilna stručna znanja spojena sa vojnim stručnim znanjima su dovela do našeg uspjeha i do tog povjerenja u brodarskoj industriji. Sve je to pokrenuto 2009. Imamo 11 tisuća e, brodarskih kompanija koji su registrirani kod nas, 8 e, tisuća brodova oko 4500 brodova koji svaki mjesec se registriraju da su u tranzitu, odnosno prolaze kroz ovo područje koje mi štitimo. Mi direktno komuniciramo sa brodovima koji plove kroz posebni sustav upozoravanja. Imamo također i grupne prolaze kako bismo omogućili da kroz Adenski zaljev sigurno mogu prolaziti brodovi. Imamo konvoje koji organiziraju tu ti e, pojedinačni individualni e, individualne pomorske snage to je to su mornaričke snage Indije, Japana, Koreje, Rusije, znači oni sami organiziraju svoje konvoje kroz Adenski zaljev, to se sve koordinira preko našeg centra. Imamo taj mehanizam u Bahreinu gdje se to sve koordinira, svaki mjesec e, se održavaju sastanci i onda se to sve koordinira. Zamolit ću samo da se vratimo na prethodni slajd. Ono što je najvažnije e, vezano za ovaj naš centar je da je on razvijen, on se razvio na vrhuncu te krize i zbog toga kako je ljudi često zaboravljaju kako je velika opasnost od piratstva tada bila i mi smo tu morali izgraditi povjerenje sa dionicima. E, radi se o otkrivanju komercijalno osjetljivih podataka, no to je bilo veoma važno za nas jer mi morali smo pratiti i štititi te e, trgovačke brodove, ali istovremeno mi smo se morali pobrinuti i morali smo zajamčiti da će e, te informacije ostati povjerljive. Dakle, morali smo imati taj, e, te kontrolne mehanizme koji će nam omogućiti da uvjerimo industriju da su njihovi podaci sigurni. I to je bio važan element te izgradnje povjerenja. Sljedeći slajd. Ono što vidite ovdje je taj komunikacijski sustav Mercury. To, je, to nije povjerljivo, radi se o jednom chat roomu, znači tu se omogućuje komunikacija između svih e, pomorskih snaga. 2009. je to razvijeno i koriste se od tada. Svi oni koji e, djeluju na u Indijskom oceanu ne bi mogli funkcionirati bez toga. Članstvo se širi, tako da su tu sada i vlasti, E, snage reda e, obalnih država koje nisu dio e, operativnog područja, to su i Kenija, Indija, Oman, Sešalski otoci i tako dalje. To je od ključne važnosti za taktički i strateški nivo naše, naše operacije. To je dakle ta šira uloga koju sam spomenuo ranije to je ono što mi zovemo ljepilom, zato što to omogućuje svim tim mornaričkim snagama da e, funkcioniraju zajedno, da surađuju i to je ključni e, faktor e, našeg uspjeha. Sljedeći slajd. Ovo što vidite ovdje je slika praćenja, odnosno nadzora, to je jedan instrument koji smo mi razvili u našem centru tokom ovih sedam godina Dakle, imamo tehničku podršku EMSE, to je e, to je Agencija za pomorsku sigurnost Europske komisije. Uz njihovu suradnju smo napravili ovu, ovaj alat. Tu imamo tri razine informacija koje drugi centri nemaju. 4500 tih brodova koji se kreću kroz ovo područje, znači mi dobijemo te informacije od tih brodova. Sve se to slaže i imamo i ELRIT, to je sustav za identificiranje e, zastava pod koje pod kojima plove ti brodovi. Imamo također i algoritme koji nam omogućuju da izračunamo u kojem se kako je rizična situacija svakih od tih brodova, znači u kojoj mjeri su izloženi napadu. Sljedeći slajd. Imamo cijeli niz alata koji su nam na raspolaganju i to nam omogućuje da pratimo trendove i promjene u e, obracima ponašanja. Ovo je ogromno pomorsko područje. Ovdje vidite e, rute pomorskih brodova na osnovu podataka koje smo dobili 2013. i 2015. I vidite da je tu došlo do nekih promjena e, zato što se 2015. brodovi kreću bliže obali Somalije, to je zato što postoji ta percepcija da je smanjena prijetnja piratstva, taj rizik je smanjen, ali još uvijek postoji. Tako da mi sada surađujemo sa našim partnerima u brodarstvu kako bismo im prenijeli te neke strateške poruke koje će nam omogućiti da im kažemo ono što je važno, tako da te brodarske kompanije same upravljaju rizicima i te poruke su tako, ta komunikacija je zaista veoma važna. Sljedeći slajd. Kao što smo spomenuli, evolucija ovog centra e, se odvijala tijekom šest godina i, i taj odnos sa industrijom je veoma važan e, element toga i to je zaista ključno za razmjenu informacija između civilnog i vojnog sektora. Najbolja praksa upravljanja, e, ovo vidite ovu knjigu BMP4, to je e, taj jedan priručnik i mi e, s vojnog stanovišta, mi smo sa svoje strane imali važnu ulogu u razvoju toga i primjeni toga. I upravo to partnerstvo, ovaj dokument je i dalje na snazi i već četiri godine se tiska. E, razmatra se sada kako da ga se ažurira, kako da se on promijeni, kako bi se mogao i drugdje primjenjivati, no za Indijski ocean je on i dalje veoma relevantan. Sljedeći slajd. Ovo što vidite je e, slika sastanka organizacije SHADE, e, to je jedan vojni termin zajednički zajedničko, zajedničke informacije i e, razrješavanje sukoba. E, brojni sastanci su držani ovih šest godina i bez svake sumnje to je izuzetno uspješna stvar zato što smo uspjeli skoordinirati toliko tih vojnih operacija. Tri puta godišnje se Shade sastaje u Bahreinu i sva koordinacija i rješavanje tih eventualnih e, sukoba se rješava tamo. E, sada se trenutno razmatra budućnost Šejda, odnosno e, želimo vidjeti kako će se taj forum razvijati. Ali operativni odnos sa brodarskom industrijom je dio tog procesa. Brodarska industrija uvijek šalje svog delegata na sastanke Šejda i to je veoma važna komponenta jer onda e, vidimo na koji način se taj civilni element uklapa u ovu operaciju. Možda znate, a možda i ne znate da i postoji to područje rizika, takozvano područje visokog rizika u Indijskom oceanu e, za koje je zna industrija i to je nedavno smanjeno to područje. Vidite ove granice e, od prije i sadašnje granice vidite da je sada to područje puno manje. Smanjeno je u prosincu i imamo neke naznake da e, sada brodovi e, plove drugim rutama zbog toga. Da, zaista e, ako dođe do smanjenja područja visokog rizika ljudi će zaključiti da je rizik od piratstva manji, ali Upravo zbog tih instrumenata i tog povjerenja i snažnog odnosa sa e, brodarskom industrijom mi ćemo i dalje nastaviti surađivati kako bismo e, i dalje nastavili ovim putem uspjeha. To je ovaj izazov s kojim se suočavamo u budućnosti i ovakvi instrumenti, instrumenti koje sam opisao su razlog zašto mi upravo e, i dalje uspješno djelujemo. I eto, to je kraj e, mog izlaganja. E, hvala. sada e, želim predstaviti predstavnika komisija, gospodin Christian Dupont je zamjenik šefa odjela u glavnoj upravi MUV. On je specijaliziran za pomorsku sigurnost. Ja ću zamoliti osobe u prostoriji da E, govore tiše zato što to zaista nas ometa. Gospodin Dupont, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Dobar dan dame i gospodo, hvala na pozivu. E, govorit ću o temi kojem e, dio naše svakodnevice kako osigurati e, pomorske putove e, komercijalne pomorske puteve protiv piratstva i ne samo protiv piratstva jer se izraz piratstvo uvijek koristi ka govorimo o, oružanim e, sukobima e, napadima na brodove na engleski e, međutim ima razlike između te dvije stvari to je naravno sve piratstvo pravno govoreći piratstvo se događa u međunarodnim vodama a oružani napadi se se odvijaju u, u vodama pod nadležnošću i suverenitetom države, e, određene države. To ima značajno, veliko značenje jer se e, suočavamo sa tri velike zone gdje se e, događaju ti incidentni E, na e, obali e, Somalije, to je Simon Churchill vrlo dobro opisao, možda i preskromno. Ono što se tamo događa je pravi uspjeh, neupitan uspjeh. Tu se radi o piratstvu. To je, su međunarodne vode Eh, Vijeće sigurnosti u ENA je usvojilo jednu rezoluciju koja pokriva teritorijalne vode eh, za međunarodnu zajednicu da se tamo može interventirati ima eh, sloboda manevriranja koja dozvoljava da se piratstvo svugdje događa ono što se događa u zaljevu Gvineje. U Gvinejskom zaljevu to je u biti se to kategorizira kao oružani napad e, jer ti e, kriminalci se e, operiraju unutar teritorijalnih voda država i zato ima razloga zato ima razloga jer države u pitanje ne žele imate nikakve e, flote e, ni američke ni francuske ni britanske e, koje bi mogle intervenirati protiv tih bandita zvaće ih banditima i onda imate ono što se događa u jugoistočnoj Aziji sa podje e, e, e, Singapur u, ma, u tjesnacu od Malake 70% imamo teritorijalne vode priobalnih država. Tu imamo u fenomenu oružanog napada i imamo južno kinesko more tu imamo drugačiji kontekst, tu imamo malo tih banditskih napada, ali e, i to južno kinesko more, e, e, tu imamo komercijalne puteve, ima i trpi druge opasnosti u sadašnjem trenutku. To su teritorijalni okr, okršaj zbog otoka, tu neću ulaziti u detalje. E, mi kao opća uprava MUV što je nama važno? jeste da trgovački brodovi i isto tako i ribarski brodovi koji, koji su pod nadležnošću opće uprave mare da oni mogu ploviti, e, prevoziti ono što trebaju prevoziti u e, uvjetima sigurnosti, u normalnim uvjetima sigurnosti i uz primjeru pomorskog prava koje treba e, cijeli svijet primjenjivati. Imamo i konvenciju o moru, o pravu mora Ujedinjenih naroda. E, e, e, osim komisije države članice i također se bave tim problemom. Mi svi zajedno radimo kako bismo uspjeli u popraviti situaciju u regijama da priobalne države preuzmu odgovornosti kako bismo imali sigurnu plovidbu. Što se tiče e, zakonodavnog aspekta, što mi radimo u komisiji? U prvom redu e, imamo uredbu o, o sigurnosti brodava i luka E, to je međunarodni e, kodeks ESPS ISPS e, mm, je taj kodeks on propisuje da brodari sa državom pod čijom zastavom plovi brod moraju osigurati brodove i vode u kojima se brod nalazi e, i poduzeti mjere samozaštite, prikladne mjere samozaštite. E, od 2010. E, 11. ožujka imamo preporuku komisije, komisije koja se odnosi na mjere samozaštite i sprečavanja piratskih e, napada i oružanih napada protiv brodova. E, ona uključuje slavnu, e, slavni BMP, Simon je o tome upravo govorio, i i intervencije u svim situacijama, kakove mjere treba poduzeti. E, što je važno u ovoj preporuci i ovom radu koje mi radimo sa DEMP i, i sa SMS? SMS nam svake e, tjedan daje obavijesti o e, razini usklađenosti E, brodova koji e, plove pod europskom zastavom kad se nalaze u našim zonama. To je važno za nas jer e, te informacije vraćamo dotičnim državama, upravama država članica Europske unije. Te zahvaljujući tom prijateljskom pritiskom na uprave usklađenost ili sukladnost e, brodova koje plove pod zastavom država članica e, Europske unije, ta se usklađenost poboljšala. Imamo odstupanja samo od 1 do 4%, što je vrlo malo e, Ako gledamo um, pravne propise, imamo uh, agenciju, Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, oni uh, daju podatke o položaju brodova. Agencija stalno prikuplja te podatke i daje uh, ih Talanti et SMSC euh, kako možemo zaštititi eh, ove puteve eh, za eh, priobalne države koje također moraju preuzeti odgovornost kako im pomažemo e, pomažemo im e, s programom razvoja kapaciteta e, to već funkcionira u Gvinejskom zaljevu to je prihvaćen, usvojeno od Francuza u ožujku od Ministarstva vanjskih poslova Francuske isti slučaj imamo na rogu Afrike i u Somaliji. Imam dva istaknuta kolega u, u, u sali, e, gospodin Vasiliju i gospodin Derider, koji su stručnjaci za te e, programe u DEFCO-u, jer ih oni provode e, mogli bismo ih i također zamoliti da nam nešto o tome kažu. E, e, znam da nemamo mnogo vremena, gospođo predsjednice. E, ja ću se sada ovdje zaustaviti. Samo bih još pocrtao da ono što je napravljeno u priobalnim područjima Somalije je veliki uspjeh. Ne može se nažalost primijeniti drugdje E, solucije za Gvinejski zaljev i za jugoistočnu Aziju, e, ta rješenja moraju biti drugačija. Moramo svakako naći rješenja jer ako to ne učinimo e, ne, naši brodovi neće biti sigurni. 85% onoga što imamo oko nas ono što jedemo, trošimo i, ta, e, i tako dalje, u jednom trenutku e, putuje brodom. Hvala. Hvala lijepa. E, kao što sam rekla, imamo još i trećeg govornika, gospodin Žil Noakes koji je e, e, zakasnio na vlak i doći će malo kasnije. E, on će nastupiti kasnije u našoj raspravi. Sad ćemo početi sa raspravom. Odlučili smo u izaslanstvu SEDA da posjetimo e, stožer e, Atalante i njihov operati, operacijski e, centar. Mm, njihov rad je vrlo važan za industriju i za uspjeh cijele operacije. Za vrijeme te posjete smo imali e, vrlo zanimljive rasprave. Ja bih postavila pitanje o, o obavještajnoj e, aktivnosti e, u brodarskoj industriji. Mm, va, vaši komentari znamo da brodarske kompanije, e, brodovlasnici, da su oni odlučili e, uvesti vlastite sigurnosne mjere na brodovima. Kako to koordinirate? A treće pitanje je za oba naša gosta i tiče se onog što smo naučili u Atalanti, u operacijama Atalante. Vrijednost tih iskustava za, za operacije Unafora u Sofiji. Imamo po mojim saznanjima sadašnje operacije UNAFORA Med Sofije je uglavnom spašavanje e, u nadležnosti konvencije SOLAS. Modalitet Atalanta je potpuno drugačiji Također me zanimaju mogući interesi komercijalnih flota koje su drugačiji. Komercijalni brodovi e, će možda e, izbjegavati e, solas operacije koje su vrlo skupe mada su obvezni konvencijom Mislim da tu imamo sasvim drugačiji stav. Kakove e, pouke možemo izvući iz ovih operacija? Kakve sličnosti vidite? Gospodin Donžon ima riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Hvala gospodinu Duponu koji nas je podsjetio na tipologiju ovih pojava s kojima se suočavamo, jer istina je da postoji zbrka i u odgovorima moramo biti precizni, ne možemo raditi bilo što. Jer e, ako se možemo razmisliti o tome da se primjeni e, ova operacija Atalanta i drugdje. Dakle, što se tiče programa jačanja kapaciteta, znam da je glavna uprava DEVKO zadužena za to, no zanima me e, red veličine što se tiče proračunskih sredstava i instrumenata koji se za to koriste. Što to obuhvaća? Dakle, potporu tim zemljama, kakva je to potpora? I drugo pitanje koje je složenije u diplomatskom smislu, Dakle, teže je dati odgovor. E, što se tiče Nigerije, e, dakle, tamo imamo stvarni gospodarski model. E, tamo ima i bandita na moru, tu se isto tako ima otmica. Dakle, općenito kada govorimo o sigurnosti, ne samo o sigurnosti na moru, njihov sigurnosni aparat u Nigeriji je prilično deficitaran, e, korupcija je raširena, dakle mislim da je to partner s kojim je vrlo komplicirano surađivati. Zanima me postoji li ocjena toga što se učinkovito e, može postići s njima u borbi protiv e, piratstva na moru. Hvala, gospodin Buchner. E, hvala lijepa. Zovem se Buhner. E, htio sam dodati jedno pitanje. E, kakav je uspjeh između uspješnih operacija u Somaliji i mjera koje ovdje dogovaramo, ali i zaštite na samim brodovima? E, kroz e, brodarske kompanije i ono što je ovdje spomenuto infrastrukturnim programima e, koji moraju malo poboljšati ekonomski standard ovih obalnih područja i tako možda i spriječiti piratstvo. Hvala, ispričavam se što sam krivo izgovorila vaše ime. Gospodin Kukan. Hvala predsjednice. Gospodine Dupont, šest eh, bivših eh, britanskih vojnika su u Indiji na kraju nisu postigli, eh, nisu naime dobili zadovoljštinu žalbenom postupku. Britanski ministar vanjskih poslova je dakle spomenuo UN-ovu konvenciju o pravu mora, dakle piratstvo je nešto što je u općoj nadležnosti. E, želi li ovaj odbor da predstavnik Europske unije bude na e, vijeću sigurnosti umjesto pojedinačnih predstavnika kao što su Britanija i Francuska koji su stalni članovi? I što mislite trebali djelovati što se tiče ovih šest bivših e, britanskih vojnika, četiri od njih dolaze iz moje izborne jedinice, Hvala lijepa, gospodin Galer. Hvala lijepa. Upravo ste nam dali e, jednu brojku 85% stvari koje se ovdje e, troše i kupuju e, se u jednom trenutku našlo na brodu ili je prevezeno brodom. Stoga E, Europa mora zaštićivati trgovačke puteve. E, to se tiče i SAD-a, Kine, Indije, e, jugoistočne Azije i drugih zemalja. Svi su zainteresirani za sigurne pomorske puteve. Međutim, je li izvedivo da imamo međunarodne sporazume u kojima se nalaze e, razni partneri e, i razne e, koji onda nadziru razne, razna osjetljiva područja da onda mi surađujemo sa Indija, Indijcima i Kinezima da mi nešto nadziremo da u jugoistočnom području Azije gdje imamo ove stjesnace e, e, da e, tu kažemo Indoneziji ili Maleziji da štite naše brodove a na istoku Kineze neke E, o regije koje su u opasnosti bi se mogle onda štititi na taj način da se e, tro, e, onda dijele i troškovi zaštite. Um, ladies and... Dame i gospodo, predlažem da Sada saslušamo izlaganje Žila Noaksa. Dakle, da najprije njemu damo riječ. Ako se slažete, on dolazi iz Baltičkog i Međunarodnog pomorskog vijeća. Ukoliko bude nekih dodatnih pitanja ili komentara, E, možemo isto tako čuti vas, a nakon toga ćemo zamoliti e, sva tri panelista da odgovore na vaše pitanje. Ako se slažete, onda možemo tako postupiti. Idemo, sada ću dati riječ gospodinu Noksu. E, predsjednice, dobro jutro, dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam i ispričavam se zbog kašnjenja, međutim Eurostari britanske željeznice nisu mi dopustili da, da krenem kada sam htio. Ja sam e, Živ Noux, inače ovdje predstavljam industriju. E, ovo izlaganje se je podijeljeno i kolegama na okruglom stolu brodarske industrije, dakle to je e, međunarodna komora za brodarstvo, te Intercargo i Inter, Inter Tertengo. Ja ću, kao što vidite na ovom slajdu, kratko govoriti o tome što se trenutno događa u brodarskoj industriji kako bi se osigurali e, trgovački pomorski putevi od piratstva, kako se piratstvo odvraća i zašto bi moglo ponovno početi. E, vjerujem da ste nešto već čuli o tome i zašto E, svaki prijedlog za povećanjem ili korištenjem onoga što se ovdje zove PICAS, a to, je, e, to su dakle naoružane djelatnosti privatne zaštite, to se koristi i u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji kao termin, pa ću ga ja koristiti u svojem izlaganju. Dakle, što zapravo industrija poduzima? E, uloga industrije u suzbijanju piratstva jest da se revidiraju i zadrže najbolje moguće smjernice za suzbijanje piratstva kako bi se izbjegle, odvratile i odgodili e, piratski napadi. Mi smo u posljednjih osam godina radili na tome i smatramo da smo imali uspjeha u tome i premda vam e, se to možda ne čini tako, e, to nije bio slučaj 2009. i 2010. te 2011. Međutim, ja vam samo mogu reći da je situacija mogla biti i mnogo gora. Dakle, mi smo izradili smjernice i procese koji su definirani u nečemu što mnogi od vas znaju pod nazivom najbolje E, upravljačke prakse i sada imamo već četvrtu inačicu tih praksi, a one daju smjernice e, brodovlasnicima, zapovjednicima brodova o tome na koji način veći Indijski ocean. Te smjernice također uzimaju u obzir i e, prijetnje, dakle primjerice iz Šejda, To je jedna konferencija e, na kojoj su EU NAFOR e, kao i glavni stožer NATO saveza i CMF-a. Dakle, i tu su predstavnici industrije te rade na koordinaciji i na punom razumijevanju prijetnji s kojima se suočavamo. Zatim isto tako imamo i podizanje razine svijesti o odgovoru. To e, imamo iz dakle Centra za pomorsku sigurnost za e, rog Afrike. Isto tako imamo jedan centar u Dubaju gdje se sva vozila, e, odnosno svi brodovi moraju prijaviti što nam omogućuje da imamo punu svijest svih trgovačkih brodova koji prelaze e, Indijski ocean. Dakle, kakva je trenutna situacija? Kao što mnogi od vas sigurno znaju, piratstvo smo e, u određenoj mjeri uspjeli suzbiti i u tome smo posebno imali uspjeha u protekle tri godine i s obzirom da je nemoguće definirati e, sve kao područje visokog rizika mi smo od 1. prosinca 2015. godine smanjili to područje. Međutim, vjerojatno ćete primijetiti da ovo područje i dalje zovemo područjem visokog rizika, a tu je dakle i Somalija kao i e, Adenski zaljev. E, mi ćemo nastaviti raditi na reviziji e, te procjene kako bi uzela u obzir stvarnost na terenu. Međutim, kao što sam već rekao, mi radimo na temelju informacija koje dobivamo od šeda u smislu dakle ocjene prijetnji i informiranja o prijetnjama. Dakle, kakva je stvarna prijetnja, odnosno kako je to percipiraju brodari u ovom trenutku. Vjerujem da vam je kolega iz EUNAFORA već nešto rekao o tome. Što se nas tiče, e, dakle, piratstvo je e, suzbijeno, međutim nije prijetnja nije u potpunosti uklonjena, niti je nestala. Dakle, postoji opasnost ponovne pojave e, somalskih pirata, a nezakoniti ribolov u Somaliji se ponovno pojavilo kao problem i kao mogući katalizator za ponovnu pojavu piratstva. Ukratko, onako kako mi gledamo na situaciju prema našim saznanjima, e, moguće da još uvijek postoji namjera sposobnost sigurno još uvijek postoji, a postoje i prilike e, da e, somalski pirati izvrše napade na trgovačke brodove. Što se tiče prilike, e, htio bih reći da je nažalost još uvijek relativno lako i moguće da se neki trgovački brod otme i da se usidri negdje na obalama Somalije. Dakle, ja smatram da to znači da postoji mogućnost nastavka piratskih aktivnosti i dok se to ne smanji, mi moramo i dalje biti oprezni. Zatim, kako smo mi uspjeli postići to što smo postigli, kako smo uspjeli odvratiti njihove napore. Dakle, ovdje se koristi analogija stolice bez naslona koja ima tri noge i vrlo je bitno da zadržimo takvu poziciju. Neki govore da postoji i četvrta noga koja se odnosi na izgradnju kapaciteta. Nije da se ne slažem s time, međutim kada bi se na ovaj stolac stavila četvrta noga, dakle opet bismo morali imati prve tri noge, dakle mislim da se trebamo držati ove analogije stolca na tri noge. Kada bi neka od tih nogu nestala, e, dakle pomorske snage, najbolje upravljačke prakse ili korištenje e, privatnih zaštitara, e, taj stolac bi pao i naši napori u odvraćanju piratstva bi doživjeli neuspjeh. E, jer sam, e, kao što sam rekao, njihovi kapaciteti i dalje su tu. Prema našem mišljenju ove, ova tri stupa su ključna i e, moramo ih zadržati dok ne dođe do promjene u ocjeni rizika. Zašto je prisutnost pomorskih snaga toliko važna? Mi smo uvjereni u to da smo e, postigli veću razinu odvraćanja zahvaljujući prisutnosti pomorskih brodova. Dakle, davno kada sam ja studirao, meni je bilo rečeno da odvraćanje ovisi o kredibilnosti i vidljivosti. Dakle, činjenica da tamo imamo ratne brodove e, stvara vidljivost, odnosno na taj način se odvraćaju e, pirati Isto tako postoji perspektiva vojnog odgovora e, te visok rizik, visok rizik od uhićenja i kaznenog progona. To smo posebno vidjeli 2011. i 2012. godine. I samo države, odnosno njihove vojne snage, imaju e, mogućnost da to učine, zakonsku mogućnost. E, zapovjednik broda može zadržati nekoga, međutim nema te zakonske ovlasti. S druge strane, e, vojne snage imaju ograničene e, piratske, e, dakle imaju mogućnost da se smanji mogućnost napada, što smo i vidjeli na tom području. I bilo kakav završetak mandata vojske bi uputilo krivu i opasnu poruku piratima vezano uz prijetnju. E sada bih e, htio nekoliko, sada bih htio reći nekoliko riječi o e, naoružanim djelatnicima privatne zaštite. Neki u, e, među brodarima se boje da je to zamjena za e, mornaricu. Na ovom slajdu ću vam nešto reći o tome kako smo došli do ove situacije, zašto mi 21. u 21. stoljeću koristimo privatne zaštitare na trgovačkim brodovima. U ratu e, i u postkonfliktnim situacijama traži se privatizacija, naime zato što nisu postojali privatni drugi resursi. Međutim, sada se granice gube, posebno na otvorenom moru budući da tamo ne postoje granice i isto tako se e, postoji nešto što zovemo asimetričnim ratovanjem. Dakle, zbog činjenice da nema nikakve e, pravne infrastrukture na otvorenom moru, to pogoršava situaciju i e, ne samo u Indijskom oceanu nego i drugdje primjećuje se taj vakuum u području provođenja zakona. Međutim, to nema nikakve veze sa rizikom od rata, radi se samo o ovom drugom dijelu. Ako nema e, dovoljne razine odvraćanja prema unklosu, e, događa se to da se moraju kupovati zaštitarske usluge i to je jedina alternativa ako BMP nije dostatan. Dakle, kao i drugdje, uvijek e, se kod kupovanja usluga mora postići nekakav komercijalni dogovor i nekakav ugovor Guardcon kojim se štite e, brodska posada e, i brodski zapovjednik od, e, od rizika. Međutim, postoji opasnost da se to institucionalizira iz krivih razloga. Dakle, korištenje privatnih zaštitara se temelji na ocjeni rizika, to je uvijek posljednja e, varijanta. A ovdje je low, imamo takozvani low and slow factor. Dakle, neko, neko plovilo koje se kreće vrlo sporo, na primjer 10 čvorova, je vrlo e, ranjiva meta. Dakle, e, neovisno o tome kako se pokuša zaštititi brod, I upravo iz tog razloga naoružani zaštitari spadaju u tu analizu rizika koju provodi brodovlasnik. Jedan primjer toga može se vidjeti u tome što 80% brodova koji e, putuju uz e, obale Somalije koriste naoružane zaštitare Dakle, što ste bliže obali, to je veći rizik. Međutim, ako međunarodna zajednica želi da se nastavi trgovina u tom dijelu svijeta, onda je to ono što moramo poduzeti. Mi sada moramo poboljšati trgovinu sa Kenijom i Tanzanijom, a to znači da se mora putovati dakle, uz obale Somalije. Što se nas tiče, postoji niz ograničenja vezano uz korištenje usluga privatnih zaštitara. Dakle, mi ne mislimo da je to jedino to e, korištenje njihovih usluga dobra opcija. Zato što se smanjuje stvarno odvraćanje, ne postoji mogućnost uhićenja kaznenog progona pirata i isto tako možda nema dovoljno kvalitetnih privatnih zaštitara e, ukoliko bi se povećala potražnja za njihovim uslugama jer ukoliko se ne bude koristila mornarica promijenit će se ocjena rizika. Isto tako bi se moglo dogoditi da e, dođe do proliferacije određenih e, drugih problema. Dakle, povećeg oružja. Kao što vidite, e, dakle to je još jedan problem. Postoji još i neka pravna pitanja njihove posljedice, kao što su pravila korištenja, pribjegavanja e, pribjegavanja sili od strane e, privatnih zaštitara. Jedino pravo koje se može koristiti na otvorenom moru je UNCLOS kao i pravo zemlje čiju, pod čijim zastavom brod plovi. Međutim, tu postoje značajne razlike i to još uvijek predstavlja problem za brodovlasnike i to je bio jedan od razloga e, za izradu tog standardiziranog ugovora Guardcon. Postoji također opasnost od eskalacije nasilja. Ukoliko bi sad na jednom nestali e, ratni brodovi, moglo bi se dogoditi da e, se e, pojave neki, neke namjere prema trgovačkim brodovima. U slučaju pribjegavanja sili moglo bi se dogoditi da se nađete u e, teškoj situaciji. posebno u situaciji dakle posebno u nekim opasnim situacijama. isto tako ne možemo koristiti citadele i neki kažu da e, postoji e, presedan, međutim možemo o tome razgovarati. Ovdje imamo neke ključne poruke koje bi predstavnici industrije htjeli prenijeti vašem odboru. Mi smatramo da treba održati napore, da napori moraju biti učinkoviti i djelotvorni. Što se tiče mandata, potrebna je vidljiva i kredibilna međunarodna prisutnost na terenu kako ne bi došlo do ponovne pojave piratstva. Isto tako Brodarska industrija mora biti oprezna i mora i dalje raditi na suzbijanju piratstva, e, dakle što uključuje mjere registracije i e, podnošenja i informiranja e, dakle nadležnih tijela. niti jedan od dionika e, ne može posustati sa naporima. Dakle, hvala vam lijepa na pozornost. Very much indeed, Mr. Hvala, gospodin Frunzulica. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Zamolit ću naše goste o tome da mi nešto kažu kakva je situacija u zapadnoj Africi. Da, piratstvo se smanjilo na području roga Afrike, uglavnom e, se radi o piratima iz Simalija, ali vidimo sve više slučajeva piratstva u zapadnoj Africi, i mnogo brodova su se suočili s napadima pirata ne samo u Nigeriji, to je zapravo neka stara priča, no govorimo o Gani, Gvineji, Togu, Beninu, obali Bjelokosti. Situacija tamo je strašna, ti pirati e, u zapadnoj Africi ne otimaju brodove i traže otkupninu, nego oni krade robu, kradu robu, naftu i tako dalje. Dakle, što međunarodna e, zajednica radi, kako reagira na to, kako Europska unija reagira na taj novi problem koji više nije samo prijetnja, nego e, zapravo dovodi do ekonomskih problema zato što sada osiguravajuća društva su udvostručile premije za brodove koji plove područjem oko zapadne Afrike. Sve to postaje tim skuplje. To je ozbiljna prijetnja e, i gospodarski razmjeni. Hvala. Hvala. A sada ću zamoliti e, naša tri panelista da odgovore na ova pitanja. Nažalost, gospodin Noakes e, nije čuo prethodna pitanja, no ako hoćete kasnije intervenirati možete to učiniti. E, zamolit ću gospodina Črča, nakon toga gospodin Dupont i gospodin Knox e, i gospodin Galer će me zamijeniti na pet minuta jer moram na pet minuta napustiti prostoriju, tako da zamolit ću vas da sada krenete s odgovorima. Dakle, evo imamo cijeli niz pitanja u ovom ovoj prvoj, prvom krugu nakon prezentacija, tako da ću ja pokušati odgovoriti na neka od njih i možda će neki od mojih kolega mi pomoći. Posebno e, ona pitanja koja se odnose na Zapadnu Afriku jer očito ja nisam stručan za tu temu. Evo, odgovorit ću prvo na prvo pitanje vezano za razmjenu e, obaveštenih podataka. E, zapravo e, ti obavještajni podaci dolaze od brodovske industrije i jedna od ključnih e, faktora uspjeha u borbi protiv piratstva je bilo upravo informacije koje smo dobivali od kapetana brodova koji su omogućili mornarici da reagira koordinacija te komunikacije je bila veoma važan temeljni faktor. Mi smo nastavili koristiti najbolju praksu upravljanja koja je nekakva osnovna vrijednost, osnovni standard eh, na kojem inzistiramo. Znači, brodarske kompanije nam moraju dati što je moguće više informacije u momentu kada dođe do eh, prijetnja do prijetnje. E, te informacije moraju biti što točnije zato što je to veliko područje i sada postoji ta percepcija da ta prijetnja više nije tako velika, ali e, ta, to dijeljenje e, obavještajnih podataka sa brodarskom industrijom je veoma važan element Spomenulo se nešto i vezano sa lekcijama koje se mogu onda primijeniti, ono što smo naučili, e, što se može primijeniti drugdje, operacija Sofija u Sredozemnom moru i razlike između operacije Sofija i Atalanta radi se o dvije različite operacije. Moj kolega iz ministarstva može nešto reći o tome, ali te dvije stvari su potpuno e, različite jer e, ono što mi radimo u Indijskom oceanu se zasniva na informacijama koje dobijemo od kapetanova brodova jer on treba, te, treba nama dati informacije da bi mi mogli pomoći da se suoči sa tom prijetnjom a u sredozemnom moru e, brodari ne štite svoje brodove nego imaju obveze koje moraju ispuniti i upravo zbog toga će zapovjednicima te operacije u sredozemnom moru biti velik problem kako da uspostave to povjerenje jer ne postoji interes od strane brodara. Još jedna stvar jedno pitanje vezano za međunarodne sporazume o nadzoru. Govorilo se o produženju e, i proširenju, da se tu uključe i zemlje kao što su Kina i Indija s kojima onda možemo podijeliti naša stručna znanja. Mi već radimo sa tim partnerima na planu nadzora oni imaju te e, vojne efektive koje nam omogućuju da poboljšamo naš nadzor dakle to još uvijek funkcionira to već sada funkcionira e, mi smo vojni partneri evo sada ću prepustiti mojim kolegama da odgovore na druga pitanja e, hvala gospodin Dupont hvala predsjednice mislim da ste sami spomenuli pitanje e, e, naoružane zaštitare e, tu snos je odgovorio dobro na to pitanje što smo naučili od Atalante ste pitali htio bih dodati i e, ono što je Simon rekao naučili smo da bez povjerenja e, između e, brodara i vlasti ništa se neće dogoditi ako brodari nemaju osiguranje da će biti zaštićeni E, da, da, da e, e, neće biti u pitanju samo pomerske operacije već da će se njih štititi onda situacija neće biti dobra dobra volja s dobrom voljom to se nastavlja na ono što je rekao gospodin Galer imat ćemo uzajamnost uzajamnu pomoć to je vrlo dobro E, i to trebamo raditi sa zemljama koje imaju interese u toj zoni i koji su zainteresirane da se stvari dobro odvijaju u toj zoni i to je e, kraj uzajamnosti e, dalje kad pogledate situaciju u jugoistočnoj Aziji vidite da dva glavna aktera u toj zoni to jest Indonezija i Malezija nisu članice e, e, regionalne strukture koja se zove WICAP koja suzbija ove fenomene a to se odvija pred njihovim nosom recap e, koji obuhvaća sve zemlje od Japana do Južne Koreje. E, ima e, razloga zbog pretjeranog nacionalizma recimo e, jedna i druga strana ju nemaju bolje sudjelovati to nije tajna za nikoga ove tri zemlje regije su neprijatelji pa oko njih se to događa ono što je rekao gospodin Donjon pitanje proračuna koji će DEFKO staviti na raspolaganje za zaljev e, gospodin Derider je mnogo kvalificiraniji od mene da vam tu da odgovor pa ćemo mu kasnije dati riječ nadam se što se tiče e, nigerijske situacije tu mogu teško nešto detaljnije reći E, reći ću e, dat ću vam jednu e, metaforu ako brodarska industrija želi osnovati jedan centar za dijeljenje informacija to je MTISK za brodara euro je euro on očekuje korist od svojeg ulaganja E, onda to znači da ima problem e, širenja e, informacija i koordinacije u regiji. Bit ću sasvim otvoren, možete razgovarati s bilo kojim brodarom, velikim ili malim, reći će vam da budem uljudan, reći ću imamo teškoća da dijelimo informacije sa priobalnim državama jer onda to stvara teškoće. Evo, samo toliko. A sada da se vratim na situaciju na zemlju. E, pitanje koje ste postavili e, o trgovačkim brodovima i i spašavanju brodolomaca. I brodarskoj industriji sigurno ne možemo predbaciti jeste da da ne sistematski obljava svoju e, zadaću, e, to jest e, slijedi običajno pravo mora. Običajno pravo mora slijedi. E, u istinu e, e, u tom smislu je dana jedna deklaracija ne znam jesi ti dao tu izjavu da brodarska industrija ne treba poticaja a da preuzme odgovornost u spašavanju na moru e, brodari su bili jako jasni e, rekli su ne to je naša odgovornost ako ne poštujemo to onda e, ništa ne poštujemo Jim se možda nešto više reći o tome Da. gospodine, oprostite. Ono što sam ja htjela reći je da se ta operacija sada provodi kao operacija solasa i ja zamišljam da da se radi samo o tome da je to jedna ogromna operacija i možda u tom slučaju se to može izbjeći. Ja nisam rekla da trgovački brodovi napuštaju tu operaciju SOLAS, tomu nije tako. E, hvala lijepa gospođo, ja sam to tako bio razumio. Da vam odgovorim na e, vrlo pragmatično oni koji prolaze pomorskim putem kroz središnje sredozemlje. To rade iz komercijalnih razloga. E, I dalje će to raditi. E, jer ako to ne čine onda e, i ne idu kroz Suezki kanal, kanal znači da će ići oko roga Afrike, plovit će tri dana dulje i imati mnogo veće troškove E, sigurno ćeš James o tome ti nešto reći. E, što se tiče Gvineskog za, zaljeva i ovog pitanja o tome, u sadašnjem trenutku postoji jedna strategija e, Gveneskog zaljeva, diplomacija na tome radi, države e, članice to rade i priobalne države. E, mi ih podupiremo u tom postupku koji je vrlo dug i složen E, e, e, države iz te regije su odlučili da će imati summit šefova vlada i država koja će biti posvećen ovom, ovoj temi. Taj summit je trebao biti održan prošle godine, ali je organizacija složena sa svom pomoću koju im možemo dati E, ne bih rekao da vrijeme ima drugačiju vrijednost u tim državama, ali oni imaju druge prioritete i ne vide nužno e, situaciju e, sigurnosti na moru sa istom kroz istu prizmu kao što to mi radimo E, ako treba birati između izgradnje škole ili ceste ili e, broda koji će štititi e, trgovačke brodove onda će sigurno odabrati izgradnju škole ili ceste to smo potvrdu toga smo dobili na jednom seminaru nedavno glavni e, savjetnik predsjednika e, obale slonovače mislim da sam e, se dotakao svih pitanja koja su postavljena gospodin buhner je govorio o Eh, odnosu između eh, samozaštitnih mjera, pikapa i eh, pomorskih operacija. To je po onaj slavni stolić sa tri noge koji smo čuli u opisu gospodina Sneuksa. Prije no što dam riječ gospodinu Noksu, možda ću ja postaviti jedno pitanje koje će biti malo konkretnije, malo preciznije. Moramo vjerojatno o tome raspravljati i u nekom drugom formatu. Na prethodnom sastanku s nama je bio bojnik Smith koji je nešto rekao o operaciji Atalanta i mi zaista pratimo kako se razvija operacija Atalanta i mi zaista pozdravljamo sve rezultate koje je ona postigla. Upravo e, je iskustvo iz operacije Atalante ono što bismo mi htjeli na neki način e, iskoristiti kada procjenjujemo e, daljnji razvoj, odnosno širenje ove misije eunafor e u Sredozemnom moru, EUNAFOR Med. U ovoj fazi EUNAFOR MED e, radi se o operaciji SOLAS. E, mi bismo htjeli da u budućnosti se također stane na kraj krijumčarenju ljudima, a to je nešto posve drugačije i moje pitanje je bilo naprosto povezano e, s time kakve što možemo naučiti Ja zapravo dolazim e, iz e, brodarske industrije i ja zaista sam zadnja osoba koja bi htjela brodare uvrijediti tako da se radilo zaista o nesporazumu no ja svakako mislim da je za nas e, dosta teško uspoređivati te dvije operacije zato što je posve, one su suštinski posve drugačije te stoga pokušavam e, procijeniti interes, i doprinos brodarske industrije ovim operacijama u Mediteranu, odnosno Sredozemnom moru. I zapravo bojnik Smith nam je rekao da je nedavno zbog Jemena i migracija tamo da je i u Adenskom zaljevu bilo puno operacija po konvenciji SOLAS. To težava cijelu situaciju. Evo, dakle, dajem vam riječ. Hvala. Dakle, upotrebljavam politički korektan termin chairperson, da shvaćam vaše pitanje i znam E, što je gospodin Dupont, moj kolega, htio reći jer dosta se dugo poznajemo. Po konvenciji SOLAS e, trgovački brodovi moraju pomoći svim brodovima koji se nađu u nevolji. Kapetan će uvijek napraviti to. Nitko se ne smije brinuti da se to neće dogoditi, no ipak e, postoje bitni problemi u Mediteranu zato što kada je konvencija SOLAS pisana nije pisana e, kad se razmišljalo o toj migraciji nego se radilo o pomorskim nesrećama havarijama dakle sada je došlo do problema za trgovačke brodove za brodarsku industriju jer oni nisu pretpostavljali da će u toj mjeri biti uključeni u to i vi i Christian Dupont eh, znate da mi uvijek reagiramo tamo gdje je potrebno i eh, ti centri eh, za spašavanje pomorsko često kažu brodarima da moraju reagirati ali svi kapetani će to rado napraviti dokle god to ne postane institucionalizirano, odnosno dok e, trgovački brodovi ne postanu dio tog plana za spašavanje na moru, jer trgovački brodovi tome ne služe. I e, ulažu se veliki napori da se to učini. Primjerice, sve operacije spašavanja koje e, se tokom protekle dvije godine odvijaju su zapravo smanjile posebno ne mogu se sad sjetiti koja je to bila operacija dakle e, to je ona operacija koja je zamijenila onu operaciju koja je postojala dvije i tri godine dakle ta nova operacija je smanjila potrebu e, da ti trgovački brodovi reagiraju i spašavaju migrante i Europska unija je dala te, tu obalnu stražu i pomorske e, snage koje smanjuju, pokušavaju suzbiti e, krijumčarenje. Upravo zbog toga što je došlo do smanjenja broja tih intervencija od strane trgovačkih brodova, brodarska industrija i dalje želi pomagati. Pitali ste što smo naučili, i dakle što smo naučili, najvažnija lekcija je komunikacija i koordinacija moj kolega je vjerojatno objasnio da su modaliteti i problemi s kojima se suočavamo potpuno drugačiji tako da mnoge od lekcija se ne mogu primijeniti no ondje gdje smo mi ustanovili uspostavili taj odličan e, odnos sa centrom za pomorsku sigurnost i još jednom zahvaljujem europskoj uniji e, na e, sudjelovanju u EUNAFOR Atlanta Dakle, sve to ne postoji, nije od prošlog rata postojalo i to je jedan od glavnih razloga zašto smo uspjeli krenuti naprijed i tako učinkovito odvratiti pirate od djelovanja na što sam ukazao u svojoj prezentaciji. U ovom slučaju mi nismo e, tako otvoreno uključeni. Mi imamo direktne veze sa službom za vanjsko djelovanje i jedan od visoko rangiranih ljudi koji je zadužen za operaciju Sofija je povezan s nama, ali uglavnom se ta komunikacija vodi u Italiji ili sa mm, konfitamom, znači to je italijanska komora za brodarsku industriju, s njima jako dobro surađujemo. Ali ja zaista potičem Europsku uniju da e, ima veću ulogu veze e, sa međunarodnom e, brodarskom industrijom zato što će se onda stvari moći brže koordinirati kada dođe do neke nesreće ili bilo kojeg problema koji treba riješiti. Kratkoročno gledano, Međunarodna brodarska komora e, su izdali jedan letak koji svi kapetani imaju vezano za migrantsku krizu i za konvenciju SOLAS. Poprilično je velik ta brošura, e, tako da je dobro imati jedan mali letak e, na komandnom mostu gdje je u sažetku sve navedeno što treba učiniti. No, postoji ta prijetnja, potencijalna prijetnja, moramo biti svjesni te prijetnje, to je globalna prijetnja i mi pratimo terorističku prijetnju, prijetnju terorizma i brine nas e, da e, činjenica da je e, jedna država tražila od brodova koji plove pod njihovom zastavom da podignu razinu sigurnosti i to jest velik promjer i tu vidimo, tu vidimo da ljudi ne razumiju dobro ovaj kodeks za sigurnost e, brodova i luka. Ako dižete razinu sigurnosti na dva, onda to e, sprječava vas da primite na palubu e, neke osobe šta onda činite ako idete ako idete pomagati u slučaju neke havarije, znači onda tu postoji konflikt između dva dijela konvencije SOLAS. Ali evo upravo je to nešto gdje može doći do poboljšanja što se tiče uključenja industrije u operaciju Sofija. Nadam se da sam sada odgovorio na sva pitanja vezana za Mediteran. Imam još nekoliko primjedbi ako smijem. Mislim da sam e, sada pohvatao osnove ovih e, pitanja. Ovo što je Kristijan govorio, mislim da sam o tome i ja govorio dakle ako zastupniku nije jasno može se koristiti mojim slajdovima ali međunarodna zajednica ne može prisiliti industriju da poveća razinu sigurnosti i zaštite ako nisu metode jasno definirane u međunarodno pravo ako postoji mogućnost sukoba e, jurisdikcija i ako bi neke obalne države osjećale da su marginalizirane ili da su pod pritiskom i bojim se da bi onda kao posljedica došlo do eskalacije koje bi dovelo do teških problema za e, kompanije i posade. A to je nešto, znači korištenje pekasa kao što sam objasnio jedan rizik, e, to je nešto što moramo koristiti kako bismo zaštitili brodove i posade, ali nitko ne vidi e, da bi dugoročno trgovački brodovi mogli ploviti sa naoružanim zaštitarima na obali, vraćamo se time u 17. stoljeća, to nije zaista nešto što bi bilo pozitivno. Nadam se da sam sad odgovorio na to pitanje. Što se pak tiče pitanje e, dijeljenja, odnosno razmjene obavještajnih podataka, slažem se sa svojim kolegom. A znam i ovaj drugi problem na koje je isto ukazano i znam da vi govorite o svim pomorskim putovima. Zapadna Afrika je veoma kompleksan problem. Ne možete to uspoređivati sa Somalijom, baš kao što ne možete to uspoređivati niti sa jugoistočnom Azijom. Svaka regija ima svoje nijanse tog problema, no kao što je Christian Dupont ukazao, naprosto je životna činjenica da su to države koje priznaju Ujedinjeni narodi, koji imaju svoje vlastite zakone, svoje teritorijalne vode i svoje gospodarske pojaseve. I u tom smislu mi moramo to poštivati, odnosno brodarska industrija to mora poštivati. Ta brodarska industrija ne može kršiti ta te zakone. Mi stoga ne možemo primijeniti mnoge od stvari koje smo naučili u borbi protiv piratstva u Somaliji. Čak i korištenje nenaoružanih stražara u teritorijalnim vodama Nigerije je nešto na što Nigerija gleda negativno, no u nigerijskim vodama brodovlasnik mora platiti svoju vlastitu zaštitu na u teritorijalnim vodama za sigurno sidrenje. To nije u skladu sa E, konvencijom Monklos i sa e, slobodom e, plovidbe po morima. I po mom skromnom mišljenju sastanak koji se planira održati u Togu, radi se o afričkom sastanku gdje mislim da će biti nazočni ministri, bi trebali iskoristiti mnogi akteri koji su uključeni u nastojanju da se riješi ovaj problem koji ne e, pogađa samo Europsku uniju nego imamo i ovu e, grupu G7++, e, tu su prijatelji države Gvineje i drugih zaljevskih država, mnogi od tih su europske države. Znači države Gvinejskog zaljeva treba natjerati da poštivaju svoje obveze u skladu sa unklosom. jer ako oni to učine onda bi e, to trebalo onemogućiti nastavak piratskih napada. Ali kao što su oni koji su me čuli pričati prije, ja stalno ponavljam, ako postoji bezakonje na obali, onda ćete imati bezakonje i na pučini. I stoga trebamo e, jače i moćnije tijelo od brodarske industrije da uvjerite države da one moraju raditi ono što je njihova obveza. I to mora biti na supranacionalnoj razini, znači Europska unija i naravno Ujedinjeni narodi. Oni moraju nametnuti svoju volju kroz rezolucije Vijeća sigurnosti. Evo to je jedan primjer. Znam da ovime ne odgovaram na vaše pitanje, ali to je zaista jedan ogroman problem i mi smo u velikoj mjeri svjesni tog problema. Hvala. E, mislim da... Gospodin Dupont, izvolite. Hvala predsjednice. Ispričavam se što se ponovno vraćam na pitanje gospodina Bukana vezano uz šest britanskih državljana koji su zatvoreni u Indiji. Gospodin Buken je pitao što komisija namjerava poduzeti s tim u vezi. Nažalost, mi možemo samo izraziti žaljenje zbog toga, kao što smo isto tako izrazili žaljenje zbog situacije u kojoj se nalaze dva e, talijanska marinca, e, isto tako u Indiji. Nadalje, ovo pitanje zapravo nije u nadležnosti komisije. Vi sigurno to znate jednako dobro kao i ja. Temeljem ugovora iz Lisabona postoji i Europska služba za vanjsko djelovanje. E, prema tome ta služba je zadužena za rješavanje ovakvih pitanja i ja ne sumnjam da će Europska služba za vanjsko djelovanje to učiniti zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom e, kao što su reagirali zajedno s Italijom i kada je bilo riječ o talijanskim državljanima. Naime, e, jedni mogu djelovati sa svoje strane, drugi sa svoje. A što se tiče indijskih vlasti, oni su vrlo osjetljivi kada je kada se postavlja pitanje suvereniteta. Tu ću stati. Hvala. Hvala vam na vašim prezentacijama. Mislim da smo zaista sada zadovoljni s vašim odgovorima jer neće biti sljedećeg kruga pitanja, tako da zaista vam zahvaljujem. Zahvaljujem našim panelistima. E, unatoč ovim problemima s vlakovima uspjeli smo ipak e, raspraviti ovo e, pitanje dosta detaljno tako da zaista vam se zahvaljujem Zamolit ću vas da također dođete na sljedeći dio našeg rada Počet ćemo sa jednom važnom raspravom e, i to e, zajedno s odborom AFET. Hvala.